rujna ove godine. 17. rujna u Madridu je naglašeno da koje god rješenje se bude našlo da na čelu trebaju predvoditi Libijci. Treba se u, u potpunosti se odbacila mogućnost vojne intervencije, nema vojnog rješenja za trenutnu krizu, a nacionalni dijalog mora uključiti sve. Potrebna je velika koordinacija svih partnera kako bi se taj cilj ostvario. Europska se unija sada mora usmjeriti na to da UNSMIL pomogne u svim naporima. Treba se odmaknuti od riječi, dati praktična rješenja na terenu. Potrebno je koordinirana politički dijalog na najvišoj razini s libijskim dionicima i međunarodnim dionicima. Spomenula sam također e, sastanak između Libije i SAD-a e, marginama sastanka UNGA. Treba također učiniti sve kako se ne bi raspirile sadašnje podjele. Također, potrebno je uvesti sankcije protiv svih koji dovode u opasnost mir i e, vrlo tešku situaciju u Libiji. Rezolucija Ujedinjenih naroda govori tome u prilog. A e, ti e, pojedinci su spomenuti u strane međunarodne zajednice i reakcija na prethodni režim. Prioritet za Libiju i za međunarodnu zajednicu jest da dođe do prekida vatre i do toga da sve strane uđu u politički dijalog na nacionalnoj razini. UNSMIL je pozvao na prvi dijalog e, među stranama u sukobu, trenutnim stranama u sukobu, koji će se održati 29. rujna. Cilj toga sastanka jest da se utemelje pravila za politički proces. Pojedinosti sastanka još nisu poznate. Europska unija pod vodstvom Ujedinjenih naroda spremna je dati podršku tom procesu koji treba predstavljati lancirnu rampu za mirovni proces u Libiji. Dakle, treba postići prekid vatre da sve strane u sukobu sjednu za prekovarački stol te da se definiraju pravila. Treba se osuditi nasilje i zločine i treba ostvariti uvjete kako bi se e, kako bi Libija predvodila rješenje za svoju situaciju u kojoj će biti uključene e, sve stranke i frakcije. Hvala. A sada bih htio zapitati da e, Jean O'Rourke, koji je voditelj misije za arapski poluotok Iran i Irak. Hvala. Posljednjih 48 sati svjedoci smo dramatičnih događaja. Preko 100 tisuća e, kurdskih i sirijskih izbjeglica koji su došli na turske granice. E, SAD započeo je sa zračnim napadima, a budući da nemamo mnogo vremena, za početak želim reći da se moramo pripremiti da se na dugi rok borimo protiv pošasti koju predstavlja ISIL. I zbog toga bih e, govorio o dugoročnom e, pridonošenju odgovora Europske unije na krizu u Siriji i Iraku. E, ponajprije krize u Siriji i kriza u Iraku imaju zajedničkih točaka, jedna od njih je ISIL. Međutim, postoji značajne razlike. Moramo to imati na umu prilikom određivanja našeg odgovora. Mogli bismo naše reakcije podijeliti u pet kategorija. Smatram da je potrebno izolirati ISIL i blokirati mu pristup financiranju, na oružanju. Potrebno je blokirati pokrete njegovih pripadnika stranih boraca džihadista i isto tako spriječiti da se isti vrate u naše zemlje. Nekoliko komentara o tome. Granice u tom dijelu svijeta vrlo su propusne. Krijumčarenje naftom, što predstavlja jedan od glavnih izvora prihoda i sila, dakle, ilegalna trgovina naftom traje dugo vremena. To je nešto što Isil nije sam e, izmislio, već se jednostavno uključio u tu trgovinu. Time, time se teško nositi budući da naše sankcije nisu usmjerene na male e, skupine koje naftnih e, polja u Siriji prebacuju naftu u druge zemlje i koja tako stiže u cijeli svijet. Trebalo bi uspostaviti sanitarni kordon oko Isila. Naravno, e, došlo je do vojnog odgovora NATO u Iraku uz podršku međunarodne zajednice. A do toga je sada došlo također i u Siriji. Ono što smo uočili u posljednjih nekoliko dana ukazuje na poteškoću borbe protiv Isila svega na jednom frontu. Isil je ma, gurnut za svojih E, položaja na sjeverozapadu Iraka. Situacija u Siriji ukazuje na činjenicu da se ISIL može lako povući s onih e, bojnih polja gdje su napadnuti i brzo se prebaciti dakle, na neko drugo mjesto. Što se tiče vojne reakcije, poteškoće su jasne. U Iraku barem postoji vlada koja nam je partner, koja je zatražila međunarodnu pomoć i s kojom možemo surađivati. U Siriji to nije tako, a sad režim nije partner Europske unije u e, tom smislu. Postoje i e, drugi aspekti. Naoružavanje bilo koga na Bliskom i Srednjem istoku e, je delikatna stvar. Sjedinjene američke države naoružavaju kurde u Kurdistanu. Moramo imati na umu moguće posljedice toga na dugi rok spomenuo sam izoliranje, spomenuo sam vojnu reakciju, a potrebna je također i politička reakcija. Do te krize nije došlo ni od kuda. Došlo je do velikog osjećaja marginalizacije među sunitima u e, Iraku. Nova e, vlada u potpunosti je svjesna činjenice da će se morati obratiti njima i uključiti ih kako bi se odagnao osjećaj alienacije koji se proširio kod velikog dijela stanovništva. Ministar unutrašnjih poslova i dalje je čekao da se e, finalizira dakle vlada, naime Ministarstvo unutrašnjih poslova i Ministarstvo obrane. Još ne znamo tko će biti na čelu tih ministarstava, ali to će biti ključne osobe za budućnost. Potrebno je još imati na umu da su vođe poglavice sunita su se bile povezale s Isilom iz e, strateških e, razloga. Oni su znali da je to rizično, međutim e, zna se zapravo da odvajanje od toga da je to nešto što implicira i političke i fizičke rizike. Što se pak tiče međunarodnih partnera, moramo paziti da naš odgovor e, ne bude smatran odgovor zapada koji se okomljuje na iračko stanovništvo. Regionalni partneri pak imaju vlastite planove, a postoje regionalne tenzije između Saudijske Arabije i Irana, između Saudijske Arabije i Turske. E, sve su to napetosti kojih moramo biti svjesni i e, moramo e, pokušati naći rješenja koja će biti u zajedničkim interesima. Evo, hvala Hvala lijepa. Četiri su se osobe javile za riječ. Molimo kolege da budu kratke, a mislim da ćemo dio toj rasprave moći e, spomenuti i danas poslije podne u tri kada budemo govorili o gazi, jer imamo svega deset minuta prije nego što odemo na sljedeći sastanak. Gospodin Danžon prvi. Hvala lijepa, bit ću kratak. Govori se o izoliranju terorističke organizacije Islamska država protiv koje sada postoji vojna koalicija. To je sve u redu, načelno tu nema problema, ali što je s drugim skupinama? Trenutno naime se vidi da su druge tu terorističke skupine se također probudile, primjerice u e, Libanonu gdje se kidnapiraju libanonski libanonski vojnici. To je jedna druga organizacija koja to radi, a ne islamska država. Često zaboravljamo da u Iraku, a i u Siriji, postoje i druge skupine koje su također jako opasne primjerice, ova koja djeluje u Libanu, i Siriji, al Nostra ima e, e, puno negativnih karakteristika. Pitam se također mnogo toga o Turskoj. Turska je zemlja kandidatkinja za ulazak u Europsku uniju. Znam da se radi o pregovorima koji su prilično kaotični, ali bilo kako bilo. Što se tiče svih zemalja kandidatke za ulazak u EU, mora postojati određen broj dodirnih točaka između njihove vanjske politike i vanjske politike Europske unije. To u ovom slučaju i nije tako. Mene zapravo zanima kakav je odnos i kakvi su pregovori između Turske i e, Europske unije po pitanju vanjske politike. A isto tako e, zanima me kada ćemo mi uskladiti naše zakone za borbu protiv terorizma. Francuska, na primjer, sada revidira svoje zakone za borbu protiv terorizma. Moramo to učiniti kako bismo spriječili da se nađu novi kandidati koji će otići u žihad. To ćemo uspjeti samo ako sve zemlje Europske unije budu imali usklađene e, zakone i e, pravila trebamo vidjeti da li e, se vode takvi pregovori kako bi se interni zakoni Europske unije u tom smislu uskladili. Hvala. Ja ću govoriti o Libiji koja nažalost vrlo brzo postaje propala država. Na izborima se jasno vidjelo da e, je postoji velika e, brutalnost koja ne se nastavlja. 19-godišnji bloger je prošlog tjedna pogubljen u Tripoliju. I e, postoji moguća opasnost od toga da u našem južnom susjedstvu imamo sada islamističku državu. E, ja e, vas želim samo govoriti o naoružavanju islamista u Sudanu. E, ja e, mislim da zemlje te regije pokušavaju mnogo toga učiniti, ali moramo vidjeti što može učiniti Evropska unija. ISIS je sada ušao u tu regiju. U Kabaniju većina borbe vodila se od strane kurdskih snaga. Hoće li Evropska unija E, razmotriti stav koji ima o PKK, odnosno u PKJ koji je pandan toj stranci u Siriji. 49 talaca Turaka uhićeno je u Mosulu, što će e, i oslobođeno. E, što će, kakva je bila odluka Erdoana sada, jer naime e, on je imao određene stavove o tome tijekom pet godina i bilo je potrebno vremena prije nego se tu ljudi vrate i bore protiv Asada. Hvala predsjedniče. Htio bih govoriti o Libiji. Što se Sirije tiče i Iraka, slažem se s kolegama koji su već govorili na tu temu. Iskreno govoreći, rijetko kada vidim takva retorička priopćenja koje nemaju nikakve veze sa stvarnom situacijom na terenu. Čujemo čitav niz dobrih namjera, ali to nema nikakve veze sa stvarnom situacijom. Najbolji primjer toga je svojevrsna mantra u tom tekstu, a to je bitna uloga žena koje igraju veliku ulogu u transformiranju Libije. Ali kakva to veze ima sa stvarnošću? Ista stvar vezana je sa naoružanjem kojeg ima sve više i koji pristiže u Libiju. Ono što znamo o Libiji jest da oni uopće ne uvoze oružje, već ga izvoze e, u Kufri, Katumu i Sepi primjerice. E, znamo da od tamo oružje ide prema Darfuru i Sudanu. Jednostavno sve izvozi, kao i Niger i u Mali. Govorimo dakle ovdje o širenju naoružanja. Ako vi govorite da se uvozi situacija u Libiji, e, oružje u Libiji, onda stvarno ne znate o čemu se događa. Nema nikakve vlade u Libiji, postoje ona simbolična u e, Tobruku, jedna pod zaštitom generala Halife Hafnera, a postoji još druga u Tripoli u parlamentu. Međutim, niti vlada, niti parlament nemaju nikakve veze s onim što se stvarno događa u toj zemlji. To jednostavno nema veze sa stvarnošću. U Libiji postoje plemena koja gledaju na vlastite interese i imate jako puno krijumčara i trgovaca svim i svačim. A u zoni Hun, to koje predstavlja dvije trećine juga Libije, e, tamo se odvija trgovina i krijumčarenje svega i svačega. E, postoje mnogi prolazi, na primjer e, centralni koridori kod Burkova, koji su pravci za krijumčarenje. Ima puno e, puno toga što je s tim povezano. Boko Haram u Nigeriji. Izvor velike zabrinutosti. Oni su bili na naslovnicama kada su oteli na eh, jako velik broj djevojčica i mnogo drugih puta su bili na naslovnicama. To nije bila jedina otmista. Svi koji uđu u pregovore moraju ući zato što eh, tamo vide neki interes. A što se tiče krijumčarenja i prodaje nafte, Kažete da tražite od libijske vlade da e, prestanu sa takvim e, izvozom. Pa to je kao da tražite od mora da presuši. Ne. E, to im je značajan izvor prihoda. Ono što je bitno, bitno je da se ostvari nadzor i kontrola primjerice u Turskoj. Postoje na tisuće kamiona koje prelaze granicu i dolaze u Tursku. Radi se jednostavno o krijumčarenju na tisuće kamiona stiže punih naftom u Turskom. Jer postoji isto tako i jedan put krijumčarenja koji ide preko naftovoda. Hala, Deset minuta ste govorili jutro, sada već govorite pet minuta i drugi ljudi žele imati riječ. A samo ipak e, želim zaključiti, mogu li zaključiti? Mislim da moramo konačno jednom zatvoriti naftu. Moje pitanje je već postavljeno. Gospođa Alio Marije, izvolite. Hvala lijepa. Imam e, dvije kratke primjedbe o toj temi. Prvo se odnosi na Libiju. Rivalstvo između Sirinajke, Tripolitanije i e, plemena na jugu je stoljetna. Međutim, problem je što se bogatstvo nije na ravnopravan način podijelilo u Libiji, naročito kada se radi o izvorima nafte i to je zaista problem. No što mi želimo stvarno predložiti ako se između ovih dvaju dijelova Libije nešto napravi da dođe do ravnomjerne raspodjele bogatstava. Da, slažem se, je Leša treba izolirati kako ne bi imao pristupa na oružanju i kako bi se spriječilo da džihadisti dođu iz naših zemalja. Smatram da ga se mora izolirati također i u odnosu na arapsko javno mnjenje. Sukob u tom dijelom svijeta jest i da e, arapsko javno mnjenje ima značajnu ulogu. Mnogi E, sada ipak uvažavaju arapsko javno mnjenje. I mislim da bismo na otvoreniji način od sada morali u susjednim zemljama postići da se osudi ta situacija, čak i da se prijeđe s riječi na dijela. Mislim da je to važno kako u Turskoj, tako i drugim zemljama arapskog svijeta. Da se s jedne strane e, odvoje uobičajeni muslimani, muslimani od fundamentalista. Zaista mislim da uvijek kada dajemo priopćenja e, razlikujemo i lučimo i one koji su samo muslimani od terorista i fundamentalista. Ja mislim, predlažem da krenemo na to pitanje ponovo u 15 sati, jer već kasnimo. Izvolite, gospođo, dakle, gospođo Leding, Jurek i tako duge Bićete prvi u tri poslije podne. Hvala. Ali molim vas da dođete sa mnom, ja, nemojte me ostaviti samog s gospođom Gressler. Oh, come on.